Sutra u 9 sati dnevni red je objavljen i dostupan vam je na našoj internetskoj stranici dnevna sjednica, današnja dnevna sjednica.